Juri je analizirao postupka gospodina Sosica, Giancarlo Scata i Danilo Oscar Lančini i predložio je da od 19. ožujka, 4. travnja, 17. travnja 2018. da im se